dear colleagues. Dragi kolege, započet ćemo s današnjim sastankom usvajanjem dnevnog reda. Kao što vidite, sastanak odbora je samo danas ujutro. Dakle, iz cijelog niza razloga imamo druge planove za danas popodne i sutra ujutro, a uključujući složenu postupovnu raspravu koja se bavi e, Mifidom i Mifirom. Dakle, moramo, morali smo malo izmijeniti neke točke dnevnog reda. Možemo li smatrati dnevni red usvojenim? Ukoliko da, zahvaljujem. Jedna obavijest. Po pitanju Ejorpa. održao se trijalog u veljači, prvi jučer drugi i glavna politička pitanja su se bavila transferi portfelja, pitanje depozitorija, pitanje zaštite okoliša i rizici uključeni uz to, procjena rizika i drugi. Zbog čega još nije došlo do sporazuma, ne znamo, imali smo dobar napredak u smjeru potencijalnog kompromisa, a sljedeći trijalog je 13.4. u srijedu. Pređemo na treću točku dnevnog reda. Virtualne valute, razmatranje nacrta izvješća, Jakob von Feiseker ima riječ. Hvala vam u proteklih nekoliko tjedana. Imali smo zadovoljstvo e, s suradnje na novoj tehnologiji koja se bavi bitcoinima. I doista postoji cijeli niz e, novih događaja razvoja po tom pitanju i proteklih nekoliko tjedana su doista bili plodni. Mnogi ljudi koji su uključeni u ove rasprave kao i moji kolege ovdje aktivno se bave ovim dosijevom i razmjene koje smo imali bile su od velike koristi. Dakle, cijeli niz stručnjaka koje smo dobili na saslušanjima, kako ovdje na odboru, tako i putem videokonferencija, bili su od velike koristi i doprinjeli poboljšanju poznavanja ove teme. Tanjstvo je također odličan posao odradilo. Ehm, ono što bih osnovno rekao je da se ovdje ne radi samo o onome čime se mediji bave, već i poslovna zajednica doista se interesirana za potencijal nove nove tehnologije, što se lijepo pokazuje e, kroz primjerice više od milijarde eura koje u to do danas, koje su do to, u to do danas uložene. E, žarište se donekle promijenilo, trenutno se više svodi na pitanja bitcoina kao virtualne valute, a u proteklo vrijeme, u proteklo vrijeme veći naglasak na pitanju kliringa, obračuna i drugih e, pitanja nove e, tehnologije. Uz ovakav brzi razvoj događaja postavlja se pitanje kako regulatori, zakonodavci, nadzorna tijela se sa time mogu nositi. Dakle, radi se o nečem što nije još fiksno definirano i ove inovacije ne žele se ugušiti jer nude mnogo, obećavaju doista mnogo, čime ću se kasnije pozabaviti, dok istodobno postoji isto tako i cijeli niz potencijalnih opasnosti koje se pokazuju, e, čak, uključujući kroz vrlo brzo širenje te tehnologije. Dakle, uz e, povećanje tog sistemskog rizika postavlja se pitanje kako brzo na tako nešto reagirati. I moj nacrt izvješća usmjeren je na to kako izgraditi, sastaviti jednu radnu skupinu koja će okupiti stručnjake za razviti regulatorne predloge brzo, ali isto tako kako bi se moglo pružiti savjete državama članicama kako se bolje lakše nositi s nekim od izazova koje uključuje široko korištenje ove tehnologije u budućnosti. Postoji svojevrsna perspektiva konkurencije i industrijske politike koju također trebamo imati na umu, jer još uvijek ne znamo koliko će za deset godina biti prihvaćeno i široko korištenje ove tehnologije, no ukoliko do toga dođe, postavlja se pitanje hoćemo li imati spremne alate za pobrinuti se da se to koristi na pošten, ispravan način, da e, dominantni sistem temi neće biti u mogućnosti isključiti konkurenciju i zbog toga ja u izvješću dajem preporuku o o jednom digitalnom novčaniku sa otvorenim pristupom. Naravno, e, slični mehanizmi će moći možda biti nužni u budućnosti, no trenutno ne možemo još predvidjeti e, kako će baš konkretno taj tehnološki razvoj i teći. Izvješće se bavi s dva osnovna pitanja. Prvo je virtualne valute same po sebi i u tom smjeru glavni je potencijal u tome da virtualne valute znatno mogu e, pomoći u sniženju troškova transakcija, što je osobito važno za prekogranične transakcije koje su danas, možemo to reći, još razmjerno skupe i to je poprilično već istraženo u situacijama gdje radnici e, u manje iznose šalju nazad svojim obiteljima u drugim zemljama, često zemljama u razvoju, zemljama gdje nemaju baš svi nužno niti bankovne račune. I kombinacija blockchain tehnologije i mogućnosti mobilnog plaćanja otvara potencijal za značajno smanjenje tih troškova no, niži troškovi transakcija isto tako mogli bi biti upotrebljeni da troškovi isplata postanu konkurentniji u mjestima poput Europe, ne samo zbog nove regulative, već i zbog nove tehnologije koja ide i korak dalje od onoga što smo uspjeli postići u dosadašnjim, e, dosadašnjoj regulativi poput direktivi o platnim uslugama. Druga stvar u području mikroplaćanja postoji mogućnost korištenja ovakvih tehnologija za postupno zamještanje oblika plaćanja raznih e, podatkovnih usluga, time što bi velika poduzeća dobila pristup našim osobnim podacima e, kroz odgovarajući oblik e, mikrooplata kojima bi se mnogo bolje štitila naša privatnost podataka. Uz bilo kakvu tehnologiju ove vrste naravno dolaze značajni rizici opasnosti. Primjerice i drevne tehnologije poput gotovine e, uvijek otvaraju nove mogućnosti, mogućnosti pranja novca, poreznih prevara prema nedavnom, nedavnim izvješćima iz Europe. E, naravno, postoji mogućnost za financiranje terorizma. Dakle, zbog rasprostranjenosti ove tehnologije postoji mogući problem upravljanja. Bitcoin nam ovdje nudi svojevrsno upozorenje jer je izvrno to osmišljeno na način da funkcionira na temelju autopilot sistema, ali kada dođe do pojedinih tehnoloških problema ili kada je dolazilo, nije postojalo sistema upravljanja koji bi omogućili redovito ažuriranje softvera. Tako da bi takva pitanja u široj upotrebi mogla postati inherentnijima, a otvaraju se pitanja zaštite potrošača, e, pogotovo uz pojavljivanje novih poslovnih modela i pitanje mogli svi održati obećanja koja nude a i vrlo je znatno pitanje e, nestabilnosti bitcoina e, koje također otvaraju pitanja zaštite potrošača. Na dugoročno, ono što nam je važnije je mogućnost e, dištenja tehnologija e, decentraliziranog vođenja, evidencija transakcija u ovom području i ono što je e, možda jedna od najfascinantnijih upotreba je da u polju intelektualnog vlasništva ili elektronskih karata, primjerice za sportske događaje, postoji mogućnost pokušaja prodaje takve karte pet različitih osoba i pet osoba će se pojaviti pred koncertnom dvoranom i neće biti jasno tko od njih doista ima pristup događaju. Dakle, slična pitanja se tiču i prodaje digitalnih e, glazbenih zapisa i vođenja broja prodaje. Dakle, postoji cijeli niž aplikacija koje su tu moguće, no kratkoročno gledano najvažnije, najzbudljivije područje je upravo područje e, clearinga i u tom kontekstu spomenuo bih još samo da ne, da tu postoji potencijal za javno korištenje blockchaina gdje nam nije potrebno centralno tijelo kao tako, već i za privatni oblik gdje je moguće provesti transakcije u smislu obračuna mnogo učinkovitije, ali istodobno imati i višu razinu otpornosti i sigurnosti unutar sistema. Dakle, tu bih očekivao da će ubrzo doći do širokog korištenja i mislim da ne bismo trebali gušiti ovakve inovacije. Dakle, privest ću kraju ovo uvodno izlaganje. E, nužno će biti pomno pratiti razvoj događaja i kada do toga dođe biti brz i e, to regulirati snažno ondje gdje će to već biti nužno. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju u ime gospodina Matušela, gospodin Rozati za EPP. Hvala vam. Ispričavam se što neću biti dostatna zamjena gospodin Čela koji nam se danas nije uspio produžiti. Pa ću pročitati njegov komentar. Pozdravljam izvješće na ovu važnu temu. Mislim da se radi o fenomenu koji je nov, koji se vrlo brzo razvija i pokušaj parlamenta da na neki način ne samo razumije ovaj fenomen, već i da istraži mogućnosti reguliranja virtualne valute i njenog razvoja nešto što je e, dobar korak u tom kontekstu. Zahvaljujem gospodinu von Weizsäckeru na izlaganju i radujem se daljnjoj suradnji. Već je organizirano nekoliko sastanaka izvjestitelja u Sjeni koji su obuhvatili cijeli niz aspekata ove teme, a u ovoj početnoj fazi rasprave samo bismo željeli spomenuti nekoliko točaka. Prvo, sama definicija što se tiče pametne regulative za korištenje inovacija i za zaštitu integriteta u točki 10. Spominje se europska legislativa koja se provodi u skladu sa aktivnostima do kojih dolazi. U točci osmoj vašeg izvješća kao što smo već spomenuli, bavimo se e, samo samom definicijom i zanima nas odakle točno dolazi ta definicija, dakle koje je njeno porijeklo. 12. točka izvješća mogla bi biti problematična s obzirom da izvjestitelj traži reviziju europskog zakonodavstva o plaćanju a uz zahtjev obsežnijeg zakonodavstva e, također je važno vidjeti koliko je to primjenjivo, na koji način, dakle provjeriti da li postojeće zakonodavstvo ispunjava e, zadaće pred njim. Dakle, čemu bi točno služila e, radna skupina koja se spominje u 13. točci. Točka 14 je izuzetno složena. Ono što je Ovdje važno je naglasiti potrebu za studijom utjecaja koja će također razmatrati važnost e, bolje regulative, što je česta tema povjerenika Timmermansa. Eto, to bi bile tek neke e, uvodne reakcije na ovaj nacrt izvješća. Hvala vam. Hvala u ime e CR-a, gospodin Fox. Hvala vam, zahvalio bih i gospodinu von Weizsäckeru. Pozdravljam ovo uravnoteženo izvješće koje se bavi ključnim pitanjima vezanim uz virtualne valute i tehnologiju decentraliziranog vođenja evidencije transakcija kao i popretnu tehnologiju. Uz virtualnu valutu slažem se da dolazi do mogućnosti smanjenja neželjenih troškova plaćanja, diversifikacije metoda koje se koriste i poboljšanja gospodarskog razvoja. Moramo isto tako imati na umu ograničeni kapacitet regulatora za držanje koraka sa ovom tehnologijom te mogućnost pruženja potrebne zaštite. Mislim da virtualne valute mogu biti prednostno, želimo se pobrinuti da ih ne koriste kriminalci, teroristi u svoje ciljeve. Slažem se s izvjestiteljem da nam je potreban e, proporcionalan regulatorni pristup. Ne želimo e, regulirati ovu inovaciju toliko da ju se u potpunosti poništi ili da ju dovedemo do neke razine e, kriminalnog korištenja. Virtualne valute tek su povojima i nismo uvjeren da prijedlog proširenja obuhvata komisijne direktive protiv pranja novca da uključite virtualne valute, da je to baš ispravan pristup u ovoj fazi trebali bismo pratiti upotrebu virtualne valute prije nego što počnemo raditi na zakonodavstvo koje se njome bavi. Također što se tiče revizije zakonodavstva o plaćanjima, virtualne valute trenutno ne ispunjavaju definicija da bi ih se tu uključilo, a bio bih i u oprezan što se tiče proširenja obuhvata direktive za plaćanja na virtualne valute, jer mislim da one imaju potencijal koje može biti na korist potrošačima, i trebali bismo biti kao zakonodavci oprezni u tome što želimo sve regulirati čim se za to ukaže prilika. Ja bih rađe svoj pristup da pričekamo, vidimo kako se stvari razvijaju i potaknuo bih izvjestitelja na takav pristup. Hvala. Zahvaljujem u ime Alda, gospodin Jezik. Hvala vam. Jasno da je svijet virtualnih valuta e, poprilično težak za razumjeti izvana, a zakonodavci se suočavaju s izborom toga da li predložiti neke sveobuhvatne mjere kojima bi virtualne valute došle unutar njihovog obuhvata ili da jednostavno pričekaju i puste da virtualne valute i povezane tehnologije se razvijaju nesputano. Diljem svijeta pristupi su različiti fenomenom Bitcoina i blockchaina. Ovaj tjedan čuli smo da je Rusija počela razmatrati zakon koji bi učinio kaznenim dijelom upotrebu virtualnih valuta poput Bitcoina. Europske zemlje do sada su imale drugačiji pristup neke primjenjuju poreznu regulativu ili odredbe koje se tiču pranja novca, ali mnogi e, Bitcoin ili ne smatraju valutom ili ga smatraju financijskim instrumentom koji je nereguliran. Ono što je jasno i što je lijepo istaknuto izvješću je da postoji kako potencijal, tako i opasnost vezan uz korištenje i razvoj virtualnih valuta. To je pitanje kojim se europski e, regulatori, i zakonodavci moraju pomno baviti prekogranična narav transakcija u bitcoinima primjerice znači da ujednačen pristup diljem Europske unije je nešto što je svakako pošaljeno. Međutim, ja smatram da bilo kakva regulativa mora biti predložena tek nakon poputnog e, razmatranja posljedica. Želimo se pozabaviti mogućim opasnostima, ali ne želimo ugušiti e, inovacije u ovom financijsko-poreznom sektoru. Pozdravljam predlog komisije da se virtualna valuta i platforme razmjene virtualnom valutom uključe u direktivu protiv pranja novca. Narav korištenja virtualnih valuta otvara mogućnosti zloupotrebe, primjerice za organizirani kriminal ili čak financiranje terorizma. I dok mi je jasno da trenutno postoji malo dokaza u tom smjeru, e, svejedno potencijal za tako nešto postoji. Načalno podržavam zamisao radne skupine koja bi pratila razvoj tehnologije decentraliziranog vođenja evidencije transakcija blockchaina i razmotrit ćemo koji bi bio najučinkovitiji pristup za takvu radnu skupinu kojom bi se mogli pobrinuti da Europska unija pripomaže, a ne da ograničava razvoj LT aplikacija na način koji bi maksimizirao potencijal rasta i prednosti za potrošače. Radna skupina također bi trebala imati na umu aspekte koje se bave pitanjima zaštite potrošača i zaštite podataka u fazi nadzora. Zaključno, rekao bih da ovo izvješće je vrlo dobra osnova za daljnji rad i radujem se daljnjoj raspravi i radu nakon predlaganja amandmana. Zahvaljujem. Hvala u ime zelenih. Ne, u ime kluba zastupnika GUE, gospodin Miguel Legas. Ora, bom dia. Nós estamos a falar de uma realidade. Dobro jutro. Ovdje govorimo o jednoj novoj stvarnosti. I ta stvarnost je složena i ta stvarnost se još nije stabilizirala. Postojali su već e, nekoliko virtualnih valuta koje su odumele, druge se sada polako stabiliziraju, ali evo kao što sam već da li se tu o fenomenu koji znanstveno gledano još uvijek nije jasan. Ako pogledamo brojke, ako pogledamo slučnu literaturu, onda možemo ustvrditi da te virtualne valute čine jako mali dio gospodarstva, ali ti sustavi već postoje i zbog toga bi si mogli već sada zamisliti do kakvih problema bi moglo doći u budućnosti. Tu primjerice mislim na složenost tih sustava, mislim na rizike povezane uz te valute. Naime, na temelju te složenosti doći će do skupina ljudi koji će možda kontrolirati cijeli taj sustav. To treba riješiti. Zatim isto tako znamo da se oslabljuje legitimnost tih fenomena zato što se s time mogu vršiti nezakonite aktivnosti. Primjerice Silk Road, jedan poznat primjer za to stranica koja je zatvorena. I mi doista sumnjamo u to hoće li virtualne valute moći funkcionirati i hoće li moći preuzeti one osnovne funkcije koje ima svaka druga prava valuta kao, e, kao jedinice za razmjenu i jedinice za pričuvu. Pristup toj valuti je kompliciran, a i vrijeme validacije isto tako još jedna prepreka. I ako se ta valuta proširi na širu javnost, onda će doći do tih mikroplaćanja. E, mi vidimo da se tu radi o nestabilnosti bitcoina, ali i drugih valuta, pa isto tako i teča između bitcoina i drugih valuta. Tu zapravo uopće nema pravih poveznica. Ako dakle, smatramo valutu e, jedinicom za razmjenu ili jedinicom za priču, onda jedna takva virtualna valuta poput Bitcoina ne može to preuzeti kao funkciju. Kako da to reguliramo? Tu je očito da je to uvijek e, problematično. Ta valuta je jako slobodna, skoro, skoro pa anarhistična. A nasuprot tome imamo države koje imaju određene potrebe i oni ne mogu nikako imati povjerenje u tu valutu. Ako sada uvedemo regulatorne mjere, ako si tu postavljamo pitanja o zaštiti potrošača, onda je naša namjera pritom možda dobra, ali mogli bismo e, time odaslati krivu poruku. Možda bismo time osigurali neka prava koja se zatim u tom sustavu neće moći na dosljedan način provoditi. Mislim, očito je kada se radi o pitanjima oporezivanja, kada se radi o ilegalnim aktivnostima i kada bi se doista dogodilo da se taj fenomen ojača, onda će biti potrebno vršiti određenu mjeru kontrole kako bismo se tako osvrnuli na e, sve ove zabrinutosti koje smo naveli. Mi pratimo ovu raspravu s velikim zanimanjem to ćemo činiti i u budućem. Mi ćemo pratiti razvoj tog fenomena i doprinijet ćemo tome da ovaj tekst bude još bolji. Hvala sada u ime Kluba zastupnika Zelenih, gospođa Kejto. Hvala vam gospodine predsjedniče. Želim reći da mi je bilo jako drago biti prisutan na sastanku sa sučnicima koje je izvjestitelj e, organizirao. Naučili smo mnogo toga o e, otvorenoj evidenciji transakcija, o blockchainu. E, čuli smo te sučnjaka i to je bilo jako jako dobra prilika da čujemo mišljenje stručnjaka. Hvala vam na tome. Zeleni pohvaljuju ovu jasnoću s kojima je izvjestitelj e, objasnio tehnologiju virtualnih valuta i način na koji objasnio kako može biti pozitivnih i negativnih strana, ali mi smatramo da je za Europski parlament primjereno da da više smjernica vezano s to gdje se nalaze naše prioritete, a ne samo da se ograničemo na opis onoga što već postoji i na e, to da pozivamo na osnivanje radne skupine. Jer mi predstavljamo ovdje građane Europske unije, a ovo je razvoj koji upravo pristiže od ozdo i stoga mislimo da bi se to trebalo i odraziti u našim prijedlozima. Što se tiče same tehnologije, mi posebice volimo ovaj potencijal kojeg ima da se postigne veća financijska uključivost primjerice elektronički novčanici, novčanici bez vlasnika, oni mogu imati dosta prednosti, posebice za eh, onih koji ne mogu imati pristup konvencionalnim bankarskim uslugama. Isto tako, eh, volimo ovu razliku koja se čini u izvješću između privatnosti i anonimnosti. Izvjestitelj ima zanimljivu ideju o javnom korištenju e, ove tehnologije, prije svega kad se radi o transakcijama sa javnim agencijama i poduzećima. Isto tako nam se sviđa da se olakšaju mikroplaćanja za malo prodaju i korisnike, ali mi smatramo da je finanski sustav već sada prevelike veličine naspram realne ekonomije i stoga nas manje zabrinjavaju ovi troškovi posrednika koji se spominju u stavku broj 5. Mi zapravo smatramo da su ti troškovi transakcije preniski i složit ću se sa kolegom i prijateljem Ešem Koksom, jer se to ne događa često. Mi smatramo da e, regulativa ne bi trebala e, imati još dodati prepreke e, razvoju ovih tehnologija i prednostima koje ona možda nudi građanima, pa bi tu ne bismo trebali ići predaleko. Osim toga, dakle, kao što sam već rekla, zelene vole lokalne valute koje mogu biti virtualne, to je vezano uz posebne vrste transakcija i mi ne bismo htjeli da zakonodavstvo niti njih uguši. Stoga ću rado nastaviti sudjelovati ovim raspravama i zahvaljujem izvjestitelju na vrlo uspješnoj i zanimljivoj suradnji. Hvala, Barbara Kapel. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja želim zahvaliti gospodinu izvjestitelju na profesionalnom radu kojeg je obavio. Imali smo mnoge sastanke sa stručnjacima ti razgovori su doista e, bili vrlo zanimljivi i svako od nas je mogao nešto naučiti iz toga i dobili smo uvid u tu tehnologiju postoje više od 600 virtualnih valuta trenutno, a Bitcoin je pritom najveći, ima tržišni udio od 90% i 5 milijardi eura e, volumena. I e, ova tehnologija DLT je jedna vrlo važna tehnologija, ne samo za razvoj virtualnih valuta, nego se ona može primjenjivati i e, drugdje. Već smo spomenuli područje fintech, to je vrlo veliko područje, a to je isto tako i e, clearing i e, namiri. Zatim isto tako e, intelektualno vlasništvo, potvrda identiteta ili izdavanje karata. To su isto zanimljiva područja. Što se tiče utjecaja TLT-a i ESMA je u siječnju izdala jedno izvješće o tome gdje se kaže da ova tehnologija decentraliziranog vođenja evidencija transakcija ima veliki utjecaj na financijski sustav ima već 12 fondova koji se temelje na e, virtualnim valutama, od toga dva fonda u Europi. Postoje i trgovačke platforme koje se s time bave, a ta tehnologija TLT će biti nešto što će dovesti do promjena. E, naime, tu će se eh, vršiti isto tako i eh, važan utjecaj na eh, obveznice. Zatim isto tako postoje razne načine upotrebe ove tehnologije DLT što me dovodi do druge točke o kojoj izvjestitelj govori, to su mogućnosti i rizici vezani uz virtualnu valutu i tu tehnologiju. Naime, on kaže da gospodarski razvoj i povećanje javne dobrobiti da su to glavni prioriteti i to mogu samo naglasiti. Dakle, virtualna valuta će dovesti do e, snižavanja e, financijskih e, transakcijskih troškova, dakle 1% unutar države i nešto malo više prekogranično i moći će sniziti za 20% sve sveukupne financijske troškove na cijelom svijetu. To je veliki iznos. Osim toga, ta tehnologija će dovesti do e, boljih sustava za plaćanje internetom. To je vrlo važno kada se radi o kliringu i namirima u području financijskih usluga. Kod svih tih pozitivnih strana ne bismo trebali znamariti ni nedostatke, tu sad o pranju novca, poreznoj prijevari, zbog toga što se anonimno mogu prenijeti novčana sredstva vršiti transakcije i nemamo pouzdan i fleksibilni regulatorni okvir za ove nove valute. U nacetu mi nešto nedostaje, a to je naime opasnost od kibernetičkih napada. To je nešto što se povećava kako se više valute koriste virtualno, kako su više digitalne, to se više povećava, e, povećavaju napadi i opasnosti od napadi. Već 400 milijuna eura štete imamo sada godišnje od kibernetičkih napada i to ne bismo trebali dakle zanemariti. I zadnja točka, pametno ili bolje donošenje propisa. Izvjestitelj kaže s pravom da regulatori po pitanju ove nove tehnologije sada nailaze na svoje granice zato što se ta tehnologija jako brzo razvija i zato što ne postoji puno komercijalnih i regulatornih eh, podataka. Zbog toga bismo trebali biti jako pažljivi kada iznosimo novu regulativu, ne bismo trebali regulirati ovo područje dok ne znamo kako će se razvijati ta tehnologija. Dakle, možemo regulirati samo na temelju tehnologije, to je prvo, a kao drugo E, uvođenje horizontalne radne skupine pri komisiji. Ja sam dosta skeptična prema tome. Meni bi bilo drago da je ta radna skupina sastavni dio tržišta. Tu mislim na poduzeća, na sveučilišta. Dakle, na područja koja se e, jako bave sa tim tehnološkim razvojem, oni bi trebali imati horizontalnu radnu skupinu, a ta radna skupina bi zatim trebala moći savjetovati sve druge dionike na tržištu i u tom smislu ćemo podnijeti amandmane. Hvala. Za spontano javljanje za riječ. Nina Gil se tu javila. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom izvješću. Ja znam da su mnogi kolege naglasili činjenicu da se treba posjeći dobra ravnoteža između pretjeranog reguliranja i toga da osiguramo da nećemo ugušiti inovacije no, ja vidim da u izvješću izvjestitelj to upravo i naglašava. On traži e, proporcionalni regulatorni pristup, što neće ugušiti inovacije. Stoga ja to pozdravljam. Ja mislim da je važno vidjeti kako se financijske usluge mijenjaju. Imamo onih 12 milijardi koje se upravo stvorilo kao ulaganja u okviru finteha i kada e, vidimo kada se mijenja ta sfera. Što se tiče toga da osiguramo da regulativa kao prvo ne uguši inovacije, a kao drugo isto tako ne želimo izgurati taj razvoj iz Europske unije i stoga je važno da ta ideja uspostavljena radne skupine sa stručnjacima, e, dionicama iz industrije i sa onima koji se bave zakonodavstvom da se što prije dogodi jer vidjeli smo toliko mnogo inovacija u posljednjih sedam godina i to se tako e, drastično, vrlo brzo mijenja da bismo doista trebali pozivati da se to s mjesta e, dogodi. Hvala. Hvala. Imamo predstavnika komisije ovdje pa bih predao riječ komisiji. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, vrlo kratko. Nije namjera komisije da pretjerano reguliramo virtualne valute, ali mi ćemo imati zakonodavne aktivnosti s kojima ćemo ciljano se obračunati sa nekim od rizicima povezanim s virtualnim valutama. E, to je objavljeno u akcijskom planu vezano uz borbu protiv financiranja terorizma kojeg smo usvojili na početku ove godine. Dakle, mi želimo iznijeti vrlo ciljane primjene četvrtoj direktivi protiv pranja novca kako bismo smanjili rizik veznu uz anonimnost virtualnih valuta i u tu svrhu želimo imati e, platforme za razmjenu anonimnih virtualnih valuta u okviru te direktive, to želimo uključiti u nju. Isto tako, e, što se tiče onih koji se bave vođenjem evidencija, njih bismo isto htjeli u to. Oni su zapravo ekvalentni onoga gdje vi pohranjujete svoje podatke o transakcijama. I stoga mislimo u komisiji za zakonodavstvo oko virtualnih valuta. Europski kao tijelo za nadzor banaka je 2014. godine izvela izvješće o spekulativnoj prirodi virtualnih valuta zbog visoke nestabilnosti. To upozorenje je još uvijek na snazi. E, tu se radi o zaštiti potrošača. Isto tako želim vas podsjetiti na to da glavna virtualna valuta Bitcoin e, je predstavlja malo tržište. Te transakcije su mali dio tržišta kada pogledamo recimo <laughs> tržište poklon bonova Europske unije, to je, recimo možemo to tako pežurativno reći. Ali to je ipak e, tržište i zbog toga smo odlučili da ćemo samo trenutno ciljano regulirati to tržište jer dosta malo. Ovo izvješće baca dosta dobro svjetlo na e, ovu tehnologiju DLT-a, to je nešto što je relativno novo. To je tehnologija na kojoj se temelje virtualne valute, ali mi znamo virtualne valute već barem tri godine, a DLT se pojavio prošle godine kao tehnologija. E, u bankama se već istražuje ta tehnologija da se vidi hoće li se to moći koristiti kao infrastruktura za plaćanje ili to učinkovitije od onoga što imamo danas. E, smo isto tako tu provodi određeno istraživanje vezano uz primjenu u svijetu obveznica. Europska središnja banka je počela isto tako istraživati to područje, dakle ovo je doista pravovremeno. Poziv komisije da se uspostavi radna skupina. Što se toga tiče, tu se ucrtavaju već neki oblici, ne u onom smislu u kojem se to navodi na izvješću, ali e, glavna uprava FISMA i glavna uprava Connect razmišljaju o tome da se uspostavi radna skupina o digitalnim inovacijama vezano uz financijske usluge. Imali smo i e, zelenu knjigu o inovacijama na području plaćanja i financijskim uslugama. Dakle, tehnologija DLT bi mogla tu biti tema koje bismo mogli posjetiti određenu pozornost u okviru te radne skupine kako bismo uskoro imali više informacija. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala i sada Jakob von Weizsäcker, izvjestitelj. Da, hvala vam. Kao prvo, mislim da je ova jutrošnja rasprava pokazala da ćemo se unutar našeg kruga kolega i dalje baviti ovom temom. Imat ćemo zanimljive rasprave, korisne rasprave. Veselim se isto tako jako i amandmanima. Ja sam dosta optimističan kad se radi o tome da ćemo pronaći dobre kompromise. Htio sam iznati dvije suštinske primjedbe o pitanjima koje je postavio Darius Rožati. Mi smo u potpunosti transparentni kada se radi o tome odakle dolazi definicija. Definicija dolazi iz jednog izvješća e, Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, mi e, ne stavljamo u izvješće intelektualno vlasništvu ako to nije opravdano. Kao drugo, kada se radi o tom pitanju koje europsko zakonodavstvo se možda već primjenjuje na korištenje tehnologije decentraliziranog vođenja evidencije transakcija. Tu imamo izvješće ESME gdje se naglašava da se na području kliringa namjera e, trgovanja, da se tu da će se tu, to zakonodavstvo vjerojatno jednostavno primjenjivati i na ovo. U mojim zaključnim primjedbama želim se zatočiti na to da postignemo ravnotežu i zapravo tu sad je u dvostrukoj ravnoteži. Pitanje je što regulirati e, vezano su prilike i rizike pred nama. Ali ono što je zanimljivije, a to su mnogi kolege spomenuli, je pitanje kada da reguliramo. A mislim da i zbog toga sam u nacrtu izvješća i iznio taj prijedlog uspostavljanja horizontalne skupine, je taj da što više znamo kao vlade, kao regulatori o tim razvojima, što smo u bližem kontaktu s tim razvojima, to dulje se možemo dopustiti da čekamo. Dakle, ideja nije da se još to birokratsko čudovište poveća, ja vjerujem da su neki kolege zbog toga zabrinuti, nego je ideja da uložimo u naše kapacitete da u dobroj volji onda možemo još mrvicu pričekati prije nego što reguliramo od toga bismo mogli imati koristi jer mislim da će se mnoge koristi još uspjeti e, materializirati ako malo pričekamo. No, naravno, mislim da bismo trebali biti jako dobro informirani, biti jako dobro vješni o tome što se događa, ne bismo trebali biti naivni kako bismo onda mogli brzo se uključiti i to snažno. I to je zapravo ta ideja radne skupine. Tu se ne radi o tome da samo potrošimo mnoštvo novca poreznih obveznika. Mi kupujemo nešto zauzvrat, a ono što kupujemo je to da bismo mogli donijeti odluku o tome kada da reguliramo na bolji, na informiraniji način i mislim da bismo mogli dobiti ono na učinkovitosti e, time što bismo pravovremeno regulirali ovo područje, dakle baš u pravom trenutku. I mislim da bi ta učinkovitost opravdala troškove vezano uz tu radnu skupinu. Evo samo sam htio iznijeti taj argument malo na malo jasniji način. I evo ponovit ću Jako se veselim vašim amandmanima. Hvala lijepa. Što se tiče vremenskog okvira, imamo rok za podnošenje amandmana 22.3. u 12 sati. Razmatranje amandmana 19. travnja. Glasamo u odboru Ekon 25. ili 26. travnja, a e, na plenarnoj sjednici glasujemo u svibnju i to na drugoj plenarnoj sjednici. Hvala lijepa. Prelazimo na točku broj 4 na našem dnevnom redu. Obavezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja. To je jedan od dva zakonodavna prijedloga vezano uz paket o borbi protiv e, izbjegavanja e, poreza, plaćanja poreza, kojeg je komisija objavila krajem siječnja prije nego predam riječ izvjestitelju želim reći da smatramo dosta nezgodnim činjenicu da je komisija već postigla politički sporazum prije nego što je Europski parlament uspio usvojiti svoje mišljenje. Mislim, to ne mijenja vremenske rokove, zato što je mišljenje Europskog parlamenta u svakom slučaju potrebno i stoga mi to smatramo stvarno nepotrebnim zanemarivanjem uloge Europskog parlamenta u ovom posebnom zakonodavnom postupku, a tu se radi o zakonodavnom postupku gdje se traži konzultacija Europskog parlamenta i to je samo po sebi jedna institucijska uloga. Evo sada kada sam to rekao, da ću riječ izvjestitelju Dariju Rozatiju. Hvala. Kao što ste rekli, Direktiva koju je podnijela komisija je direktiva kojom se e, mijenja i dopunjuje direktiva iz, 2011 iz 2011. E, godine o, o razmjeni informacija između zemalja članica i riječ je o prijedlogu koji je dio paketa protiv izbjegavanja poreza koje je komisija predložila početkom ove godine. Kao što ste rekli, moramo izraziti žaljenje što je vijeće već donijelo političku odluku o tome, a da nije dalo priliku parlamentu da iznese svoje mišljenje. Ova direktiva razmatra se sukladno postupku odlučivanja u vijeću, a pri tome parlament ima samo savjetodavnu ulogu no ipak bilo bi u redu da vijeće pričeka mišljenje parlamenta. Želim izvijestiti kolege da sam već poslao dopis gospodinu Dijsselbloemu o tome, a gospodin Dijsselbloem je predsjednik Euroskupine, ne samo Euroskupine, nego i predsjednik vijeća tijekom ovog semestra i u svom dopisu sam izrazio veliku zabrinutost zbog takve odluke. No prijeđimo na suštinu. Cilj direktive je ojačati suradnju između poreznih uprava i povećati transparentnost po pitanju oporezivanja i to ravnomjernom primjenom preporuka iz e, izvješća BEPS OECD-a. To je dokument koju je naručila skupina od 20 zemalja iz grupe 20 i u dijelu 13 u izvješću se donosi niz standarda za poboljšanje suradnje između poreznih tijela i nastoji se smanjiti prostor za agresivno planiranje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza od strane e, individualnih zemalja članica ili čak e, u suradnji između zemalja. Prijedlogom se priznaje da porezne vlasti trebaju sveobuhvatne informacije o rezultatima u vezi s prihodima multinacionalnih kompanija i bez takvih e, podataka e, bilo bi teško smanjiti štetno i agresivno porezno planiranje. Dakle, sukladno direktivi zahtjeva se od multinacionalnih korporacija da na godišnjoj razini i za svaku poreznu jurisdikciju u kojoj posluju pružanje podataka o određenom nizu najvažnijih gospodarskih varijabli, što također znači i prihode prije od prodaje, dobit prije oporezivanja, broju zaposlenika, prijavljeni kapital, zadržana dobit e, i e, imovina. Ova direktiva traži da te razmjena informacija bude obvezna i automatska u smislu da zemlje članice trebaju dostaviti te informacije u napred predviđenom vremenskom roku i također sukladno jednom standardiziranom formatu. Ta se obveza odnosi, odnosno ograničena je na određeni broj kompanija čiji ukupni promet e, iznosi više od 750 milijuna eura godišnje. To može zvučati kao e, visok prag, no ipak prema procjenama komisije primjena takvog praga obuhvaća otprilike 90% svih prekograničnih transakcija između multinacionalnih poduzeća. Dakle, time se obuhvaća najveći dio prostora u kojem bi se mogle odvijati štetne financijske prakse. Također, time se umanjuje administrativno opterećenje poduzeća jer eh, se direktiva nadovezuje na preporuke izvješća BEPS OECD-a, što znači da će se isti standardi primijeniti ne samo na zemlje članice Europske unije, nego i na ostale članice OECD-a, što naravno smanjuje administrativno opterećenje, jer eh, se uvjeti u smislu pruženja informacija i eh, potrebnog formata usklađuju između tih zemalja. Dakle, komisija nastoji što više umanjiti administrativno opterećenje. Također, treba zadovoljiti i načelo subsidijarnosti. To je očito pitanje koje ne mogu i riješiti pojedine zemlje članice. Bez međunarodne suradnje učinkovitost ovog nastojanja da se onemoguće štetne financijske prakse jednostavno bi bila nedjelotvorna. Dakle, podržavam ovaj prijedlog komisija, također želim predložiti dvije manje izmjene na crtu izvješća. Dakle, prvi je prijedlog da se Europska komisija uključi u ovaj proces i da sudjeluje u ovom automatskom razmjenjivanju informacija iz izvješća po zemljama. Dakle, sada imamo situaciju gdje e, zemlje, e, multinacionalne kompanije koje se nalaze u raznim zemljama članicama treba izvještavati o aktivnostima svojih e, podružnica ili s njima povezanih e, poduzeća koja su dakle s njima povezana vlasništvom mm. kapitala u zemljama članicama, a također želimo uključiti komisiju u taj proces i dakle učiniti razmjenu informacija obveznom i sa komisijom. Zašto? Komisija je tijelo koje je nadležno za praćenje i provjeru provedbe direktive. Dakle, htjeli bismo da komisija raspolaže svim potrebnim informacijama kako bi provjerila da se doista odvija automatska razmjena informacija. I drugi prijedlog koji se nalazi u izvješću jest da bi komisija trebala izvješćivati Europski parlament i vijeće svake godine o učinkovitosti usvojenih mjera i zbog toga tražimo od komisije da izradi izvješće o učinkovitosti izvješćivanja po zemljama i o tome koliko ono zadovoljava naša očekivanja kada je riječ o štetnim poreznim praksama. Evo, toliko u mom uvodu. Hvala u ime SID-a. Mislim da gospodin Morel nije ovdje. Nema ga. Eliza će uzeti riječ. Da. Slažem se s onim što je rekao izvjestitelj e, i dijelim njegovu zabrinutost, a također i napomenu o tome da je vijeće preduhitrilo parlament e, u donošenju mišljenja, a i to iako je parlament pridonio značajno povećanju transparentnosti i odgovornosti u poreznim pitanjima, što je izravno povezano sa ovim predmetom. Važno je spojiti ovu inicijativu sa onime što još činimo po pitanju oporezivanja, ne samo u odboru taks, nego i pomoću pravnih tekstova koje ćemo razmatrati na odboru Ekon i koji proizlaze iz istrage odbora taks i također zaključaka odbora taksa 2. Dakle, tražim da ovaj odbor bude dosljedan u razmatranju čitavog e, ovog procesa koji se odvija u parlamentu. Konkretnije što se tiče ovog pitanja, Pozdravljam jedan od prijedloga izvjestitelja, a to je da se komisija snažnije uključi u ovaj proces. Nadalje smatram da trebamo pratiti izvješćivanje po zemljama od strane multinacionalnih korporacija. Jučer smo saslušali važne aktere na ovom tržištu na odboru TAX 2 i doista je od ključne važnosti da odgovornost i izvješćivanje po zemljama se objave, barem u najosnovnijim aspektima poslovanja, kako bi i građani i multinacionalne kompanije i porezne vlasti bile svjesne potrebe za transparentnošću. Dakle, ovo izvješćivanje jest važno, ali treba ga popratiti daljnjim koracima koje će ovaj parlament odobriti i koji će dovesti do nastanka novih političkih programa ili filozofije ili prakse kada je riječ o izravnom oporezivanju i također o kombinaciji dublje integracije uz istovremeno poštivanje ravnomjernosti kada je riječ o izravnom oporezivanju. Ovo je doista važno političko pitanje i u njemu treba poštivati i jačati ulogu parlamenta, no s druge strane i sam parlament je jasno tražio dosljednost eh, svih pravnih tekstova koji će se izraditi u tom smislu. I stoga je u tom kontekstu relevantan i početni komentar predsjednika. Hvala. Kolega u ime EKR-a. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsno odrađenom poslu. Amandmani gospodina Rozatija zadržavaju ravnotežu koju je komisija pokušala unaprijediti u svojem početnom prijedlogu. Komisija treba sudjelovati kao jedna strana u razmjeni informacija. To treba podržati. To e, zapravo ne povećava opterećenje samih zemalja članica. Mi, ja predstavljam EKR, ali mi imamo drugčije stajalište. Prema mojem klubu godišnje izvješćivanje komisije bilo bi dovoljno. Europska unija treba ići tragom OECD-a u smislu oporezivanja, a naročito poštivati rokove unutar kojih zemlje članice OECD-a provode preporuke iz izvješća BEPS. To se također odnosi i na izvješćivanje po zemljama. Ja osobno se zalažem za objavljivanje izvješća po državama, jer je samo učinkovit porezni sustav polazište za izbjegavanje i također izbjegavanja poreza po zemljama. Iako komisija ima ograničene ovlasti po pitanju poreza, ipak je žaljena vrijednost to što vijeće ne sluša dovoljno parlament s kojim se treba savjetovati i na taj problem trebamo naći rješenje. Hvala. ime Hvala. I ja želim čestitati izvjestitelju, gospodinu Rozatiju. Mislim da je odradio odličan posao i također je radio vrlo brzo, već pred sobom imamo rezultat tog rada i to je još jedan razlog zašto sam i podržala pismo koje je poslao gospodinu Dijsselblomu. Naravno, Nama je uvijek e, drago kada vijeće brzo djeluje, no mislim da je ipak ono trebalo poštivati i postupaka unutar parlamenta i zbog toga sam podržala slanje tog pisma. Ponavljam, gospodin Rozati je radio vrlo učinkovito i brzo i ne znam zašto vijeće nije pričekalo. Također eh, podržavam eh, preporuke izvješća BEPS eh, OECD-a Kao što je gospodin Rozati rekao, ova direktiva odnosi se na obvezno i automatsko izvješćivanje i podržavamo također i to što će ta direktiva biti uskoro provedena. Drago mi je također što će komisija ne samo izvješćivati o učinkovitosti provedbe, slažemo se da treba umanjiti administrativno opterećenje, ali vidjet ćemo kako će to ići u praksi. No, dakle, uz to zanima me i koji će se učinci time polučiti, jer jednom kada ta razmjena bude doista obvezna i automatska, zanima me što će proizići iz toga, jer znamo da se zemlje članice dosta međusobno optužuju, kažu mi imamo informacije ali niste ih tražili, taj izgovor smo dosta često čuli, tako da će biti zanimljivo što ćemo moći zaključiti kada komisija izvijesti o rezultatima ove automatske razmjene. No, čestitam gospodinu Rozatiju na njegovom izvješću. Hvala. Hvala, Miguel Viegas iz Guaja. <clears throat> <clears throat> Hvala, gospodine predsjedniče. Govorimo o automatskoj razmjeni informacija, to nije ništa novo. Stope kamada na štednju mm, iz 2003. su se time pozabavile, a OECD se time bavio 1988. kada su objavili prve E, smjernice na zahtjev nekih zemalja članica. Ne govorimo ni o čemu novom. Ono što je važno ovdje jest zašto ono što već postoji nije nikad provedeno u djelo. To je najvažnije pitanje. Također smo in kamera zaprimili dokumente Ekofina i 26 zemalja članica je izjavilo da ne provodi nikakvu razmjenu informacija o porezima. Dakle, Inače, ovaj je zakonodavni paket vrlo koristan i ide u pravom smjeru, ali moj klub smatra da treba ići još i dalje i kolege su to već i rekli, odnosno te informacije primjerice bi trebale biti javne jer koliko znamo javno mijenje potiče na e, reforme poreznog sustava, naročito kako bi se izbjeglo neplaćanje ili izbjegavanje poreza. Također, klub smatra da e, treba također potaknuti izvješćivanje po zemljama i za multinacionalne korporacije zato jer veliki broj multinacionalnih korporacija još uvijek izostavljen iz cijelog sustava. Dakle, htjeli bismo da se to proširi i na veći broj takvih društava. I na kraju, smatramo da je ovo pozitivan korac u pravom smjeru, ali treba ćemo i dalje vršiti pritisak kako bi se to doista provelo u dijelo, a ne da se ne provede kao što se to događalo u prošlosti. Sljedeći govornik. Također bih pozdravila rad gospodina Rozatija na ovom dosjeu i na dosadašnjoj suradnji. Slažem se s onim što je Kora rekla, iako mislim da se svi slažemo sa time i doista smo razočarani time kako je vijeće eh, došlo do političkog sporazuma i mislim da bismo trebali to javno i šire reći. Dakle, da, važno je imati suradnju, važno je da se naše stalište poštuje, tako da sam vrlo zadovoljna iz, što je izvjestitelj dao izjavu u tom smjeru. Ono što bismo željeli vidjeti u konačnom stalištu parlamenta je tri osnovne stvari. Prije svega obuhvat direktive i definicija velikih subjekata i zatim sankcije, te na kraju komercijalna povjerljivost podataka. Što se obuhvata tiče, e, možda ću dobiti podršku SID-a po tom pitanju, na nas brine e, to što želimo barem pratiti definicije direktive o e, računovodstvu što se tiče broja zaposlenih i neto obrta. Smatramo da obuhvat bi mogao postati preuzak, željeli bismo to malo proširiti i mislim da moramo biti oprezni po pitanju definicije malih i srednjih poduzetnika, dakle u kontekstu pružanja poreznih informacija, jer to će najviše brinuti i malene poslovne zajednice u našim zemljama koje se suočavaju sa velikom konkurencijom. Ako velika poduzeća budu izuzeta, tada ćemo ići e, protiv svojih ciljeva. Što se sankcija tiče, brinu što komisija u predlogu ne daje zadovoljavajuće mjere sankcija, i provođenja sankcija, dakle što se događa ako države članice ne razmjenjuju informacije između sebe ili ih ne podnose nadležnim tijelu vjerojatno ćemo predložiti uvođenje nekakvog poreza e, na odbitak kad se radi o financijskim institucijama u trećim zemljama gdje ne postoji e, reciprocitet vezan uz razmjenu informacija sa zemljama Europske unije. Dakle, to je paralelno fatka procesu u Europskoj uniji. Voljeli bismo dakle da taj porez na transakcije e, se ne koristi ukoliko nema dokaza da se neće oporezivati dobit u zemlji gdje je ona stvorena. Ne bismo također željeli da zemlje članice ove, ova pitanja koriste za blokirati napredak na radu u pitanjima transparentnosti i plaćanja poreza općenito govoreći komercijalne tajne e, poduzeće ne mogu koristiti ovo pitanje kao izliku da ne podnose svoje izvješća poreznim tijelima i pokušat ćemo kroz svoje amandmane osnažiti ove prijedloge komisije, a isto tako daćemo ćemo amandmane o sekundarnom izvješćivanju, o e, suragat e, podružnicama u kontekstu izvješćivanja i pilot projekata sa zemljama u razvoju. Za zelene, iako je automatska razmjena informacija, Izvješćivanje po zemljama je vrlo važan korak prema naprijed, još uvijek se ne radi o potpunom javnom izvješćivanju e, kako bismo željeli vidjeti. Hvala. Thank you. Uh, Hvala vam. Spontano javljanje za riječ. Ne, prije svega još zastupnica Kapel. Hvala gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam inicijativu izvjestitelja da se uputi pismo gospodinu Daisel-Blumu. Ja isto tako ne smatram ispravnim da vijeće e, ovdje ide ispred parlamenta i da govorimo o direktivi i o automatskoj razmjeni informacija, a da zapravo je već donesena odluka vijeća. Općenito je ovo izvješće pred nama vrlo uravnoteženo i e, obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja je nešto što se tiče izvješćivanja po državama između poreznih uprava u državama članicama kako bi se sve informacije vezane uz oporezivanje i o aktivnostima multinacionalnih poduzeća u EU mogu razmijeniti. Mi ćemo pomoći državama članicama sa ovim transparentnim propisima da se bore protiv agresivnog poreznog planiranja i da izbjegavaju, tak, da izbjegavaju prakse takvih modela. Ovo je jedan od nekoliko mjera u okviru velikog paketa komisije vezano uz izbjegavanje plaćanja poreza. Imamo i preporuku o poreznim dogovorima, imamo i direktivu o borbi protiv praksi izbjegavanja plaćanja poreza. To je sve uokvireno u inicijativu BEPS-a iz OECD-a, um, a provedbu te iste su preuzele kao obvezu i države članice. Paket mjera o kojima sada govorimo sadrži još i dodatne mjere, više od toga. Što se tiče ovog trenutnog izvješća, konkretni aspekti ovog prijedloga da se dakle na 750 milijuna eura poveća gornja granica kada se tiče o cjelokupnom prometu poduzeća, to je bilo pozitivno, a isto tako i e, u smislu subsidijarnosti oporezivanja da se najviša e, porezna uprava primjenjuje na matično društvo multinacionalnog poduzeća, to je smisleno. Što se tiče opsega razmjene informacija, da se dakle sve e, porezno relevantne informacije prikupljaju kao i e, prihodi, dobit prije oprezivanja, ono što se još treba platiti i tako dalje. Što se tiče vremenskog okvira, ja bih možda tu bila ambicioznija. Onih ovih 12 mjeseci mislim da je predugačak rok. Mislim da za izvješćivanje po državama multinacionalna poduzeća mogu e, obaviti u mnogo kraćem roku i ja bih stoga predložila da se izvješćivanje po e, radi zajedno sa e, predajom i objavljivanjem podataka e, poduzeća, to znači na kraju prvog kvartala u godini. Da se oslanjamo na izvješće od a to smatram pozitivno. Što se tiče objavljivanja, ja pozdravljam prijedlog kojeg tu imamo da dakle prije nego što se odlučimo da se objavi izvješćivanje podržavama, da se prvo provede procjena učinka to bi trebalo biti gotovo u travnju, dakle idući mjesec. E, tu procjenu učinka bismo trebali pažljivo razmotriti jer ako je trošak viši od koristi, onda vidimo da ova mjera ne opravdava naš cilj. Još jedan prijedlog kojeg izvjestitelj e, podnosi, kojeg ja ne želim podržati, je automatsko uključivanje komisije u to, dakle da se izvješćivanje po državama ne predaje samo poreznim upravama u državama članicama, već isto tako i Europskoj komisiji, kako bi Europska komisija iz toga napravila izvješće. Tu smatram da idemo predaleko. Ne vidim dodatnu vrijednost takve mjere. Mislim da je važno da Europska komisija općenito izvještava o mjerama i ovom paketu mjera o kojem govorimo, dakle vezano uz borbu protiv izbjegavanja plaćanja i u tom smislu naravno se trebaju koristiti i primjeri vezani uz određene države, ali ja sam protiv toga da Europska komisija automatski um, zaprima ovo izvješćivanje po državama i poreznih upravama u državama članicama. Hvala. Thank you, Mr. Morel. Gospodin Morel. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, ispričavam se, imao sam problem u prometu, nisam mogao stići ovdje na početku, ali ovo je vrlo važno izvješće za nas socijaldemokrata, sigurno i za sve druge u ovom parlamentu, kao prvo zahvaljujem gospodinu Rozatiju u njegovom tekstu, što omogućava komisiji i eh, što, omogućava automatsku eh, razmjenu i izvješćivanje podržavama. Isto tako, Mislim da je dobro rekao da trebamo biti oprezni prema vijeću jer imamo tu tekst, imamo izvjestitelj, imamo izvjestitelj u sjeni zato što smo mislili da će se tu ponoviti scenarij DAC 3. E, istina je da države članice još nisu službeno usvojile ovaj dogovor, ali već su proveli tehničke konzultacije bez nas i zbog toga želimo o tome govoriti. Pierre Moskovic je iznio prijedlog, to je dobar temelj, ja mislim da to pokazuje dinamiku koja je sada postignuta, koju smo mi postigli kao Europski parlament, ali isto tako se i civilno društvo tu mobiliziralo. Dakle, stvari idu u dobrom smjeru, ali istodobno ja smatram da se može još i poboljšati ovaj tekst. Evo dva primjera, vrlo kratko. Kao prvo, cijeli Europski parlament e, je rekao da se zalaže za izvješćivanje po državama. Naše mišljenje vezano uz e, promjenu direktive o pravima dioničara je taj da bi to izvješćivanje trebalo biti javno. Znam da se ovdje samo radi o administrativnoj suradnji, da se tu ne radi baš o toj raspravi, ali ipak mislim da je bitno da podsjetimo da e, moramo biti dosljedni i da ne smijemo biti proturječni u našim dokumentima. To je pitanje do kojeg nam je jako stalo. Dakle, transparentnost se ne može ticati samo 10 do 15% multinacionalnih poduzeća, iako to predstavlja najveći e, promet, e, ali nama se tu radi o dobrom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i o tome, da imamo dobru težu između multinacionalnih poduzeća i nacionalnih poduzeća. I stoga mislim da treba to uključiti što veći broj poduzeća. Bilo bi logično da imamo e, gornji prag od direktive o računovodstvu, što stoji u našoj direktivi e, o što stoji u jednoj drugoj direktivi, tu sad je dakle 40 milijuna eura prometa i 250 zaposlenika. Dakle, to tražimo u direktivi o pravima dioničara. Mislim da je bitno naglasiti da tražimo i neke pokazatelje, primjerice za primjene subvencije. I na posljedku, neću ući detalje, ali želim ipak naglasiti da općenito tu postoji jedan imperativ za nas. Mi smo pametni zastupnici i mi želimo imati učinkovito zakonodavstvo koje će postići željene rezultate. DAK četiri. ima mnoštvo izuzeća, e, iznimki, države članice čak žele zadržati mogućnost da, e, da e, si uzajamno ne predaju informacije. Tu imamo često i primjere poput fakte iz Sjednih američkih država. Ja imam osjećaj da one države članice koje već e, pokušavaju nazivati ovo izvješćivanje sekundarnim obvezima, da, da zapravo se tu ne radi o zakonodavcima. Dakle, ako oni ne traže od multinacionalnih poduzeća da im predaju te izvješćaje. Evo, to je ono općenito što mislim o ovom tekstu, ali mislim da zajedno moramo biti vrlo zadovoljni jer ovo sigurno neosporno ide u dobrom smjeru. Thank you, uh, Mr. Hvala vam, gospodin Tremoza. Nije prisutan, gospodin Rotondo. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih volio reći koliko mislim da je važno e, to što se čini da vijeće ne želi uključiti e, komisiju u e, nastavni rad na koordinaciji s državama članicama što se tiče informacija. Mislim da je to vrlo ozbiljno i reći ću tri stvari koje podržavaju naše većinsko stalište u ovom odboru. Prije svega, informacije između država, razmjena informacija nisu samo sastavni dio upravljanja eurozonom ili načina upravljanja tržištem. Ne radi se o tome da države članice predaju svoje informacije o poreznim politikama primjenjivim na poduzeća, već se radi o tome da komisija, kao one koji upravlja eurozonom, ima svoju ulogu u zaštiti uvjeta na jedinstvenom tržištu. To je prvo. Drugo, Mm, velik broj ovih politika vezan je uz takozvanu državnu pomoć. I komisija, povrednica Vestager, kroz e, povrednika zaduženog za tržišno naticanje pokušava nadgledati e, moguće e, prethodne porezne odluke koje bi mogle doći iz pojedinih država članica. I treće, države traže zaštitu svoje uloge u tomu svemu bez toga da dopuste bilo kakvo uspostavljanje Europskog poreznog ministarstva. I mislim da bi stajalište parlamenta trebalo uključiti potrebu toga da komisija počne raditi na svojevrsnom zametku europske riznice, jer sve u tome kako se upravlja i barata eurom, zapravo mi se čini da zahtijeva formiranje jednog takvog tijela, a nedopuštanje komisiji da odradi svoju ulogu u koordinaciji, mislim da ide protiv svega ovoga. Zahvaljujem, gospodin Žambo. Zahvaljujem, predsjedniče. Bit ću kratak jer je većina kolega već rekla stvari koje sam ja želio spomenuti. No kao predstavnik europskih građana koji prata ovu situaciju moram ukazati na jednu stvar. Mogu se složiti sa većinom onoga što sam čuo. Izvjestiteljica u Sijeni Kora vrlo je lijepo rekla također svoje stavove, no ovo pitanje nije samo pitanje tehničke naravi. Svi su vrlo dobar posao odradili, izvjestitelj, izvjestitelji u sjeni, no ovo je prije svega političko pitanje i potaknuo bi gospodina Rozatije sve druge da to ne zaborave. Europa gubi svoj zamah poticaj jedan od malobrojnih stvari koja europske građane još uvijek može zainteresirati i pobuditi kakvu nadu je upravo ovo čime se danas bavimo. Mi bismo trebali nadahnuti jednu viziju integriranije Europe što bi također trebalo biti uključeno u ovaj tekst. Privodim kraju ne intervencija, nedostatak aktivnosti komisije je nešto što je politički neprihvatljivo i radi se o čistoj provokaciji vijeća naspram parlamenta. Vijeće se pretvara u neprijatelj snažnije, integriranije Europe i voli bih da se politički to naglasi i uključi u tekst. Naime, ovo nije samo tehnička stvar, nego nešto što je politički vrlo, vrlo važno. Zahvaljujem. Petar Zimon. Ja se želim nastaviti na ono što su rekli neki drugi kolege u ovoj raspravi. Transparentnost je vrlo važno pitanje, ali transparentnost ima smisla samo onda ako služba koja treba proizvesti određene zaključke iz toga što očekujemo transparentnosti može izvesti, a to je komisija ako imamo automatsku razmjenu informaciju u području oporezivanja, a ako nemamo tu uključenu i čuvaricu europskih ugovora, onda će to i u budućnosti dovesti do ovih istih crnih rupa u koje, na koje ne pada svjetlo. I to su upravo one države članice koje su u prošlosti učinili sve što su mogli kako drugi ne bi eh, kako se ne bi plaćao porez, to će one iskorištavati. Ako želimo transparentnost, ako smo doista ozbiljni, ako želimo imati preko, poreznih mišljenja državno preko poreznih mišljenja ako želimo onemogućiti da država organizira izbjegavanje poreza, onda moramo ovu instituciju koja ima moć e, dati ili ne dati financijsku potporu da tu se odlučuje. Neki kažu da ne žele da Europska komisija tu djeluje, a zatim zapravo postaju su krivci svih onih drugih koji to također ne žele. Zahvaljujem gospodin Tremoza. Da li ste za ovu raspravu tražili riječ? Ne. Dobro, e, mogu riječ dati komisiji. Hvala vam lijepo. Komisija želi zahvaliti odboru Ekon i izvjestitelju gospodinu Rozatiju na njegovom radu. Vjerujemo da je osnaživanje transparentnosti jedan od ključnih elemenata u strategiji komisije u borbi protiv agresivnog poreznog planiranja. Već smo postigli određena ostvarenja u e, prošlosti direktiva o, instrument, o međusobnoj suradnji, DAC 2, DAC 3, sada DAC 4, sve su ključna postignuća u smjeru pružanja potrebnih informacija poreznim upravama kako bi procijenile opasnosti koje postoje u pojedinim strukturama koje e, postoje u poreznom sektoru. Komisija, dakle, uvelike cijeni konstruktivnu suradnju s parlamentom u ovim područjima djelovanja i nada se da će se tako nastaviti i tijekom e, nadolazećeg razdoblja u nadolazećim projektima. Naravno, brz napredak je ono što je nužno, zbog toga komisija naravno ima pozitivan stav prema tome. Mnogi dionici su to već zatražili da se radi brzo i nije iznenađujuće da kod ovog konkretnog dosjea e, dolazi upravo do brzog napretka zbog toga što se ova, ovoj konkretnoj temi već neko vrijeme raspravlja unutar OECD-a, među cijelog niza različitih nadležnosti, 20 od 28 država članica e, potpisala su ovakvu razmjenu informacija, a većina njih e, već i ima razvijeno ili čak provedeno nacionalno zakonodavstvo u tom smjeru. Dakle, nije neočekivano e, to što je sam napredak brz, no komisija svakako prepoznaje ovdje ulogu parlamenta u cjelokupnom postupku. Što se same suštine tiče, spomenuto je da obavezna i automatska razmjena je nešto što je ključno, to je još jedan element koji dodaje cijelo popisu informacija koje je potrebno razmjenjivati e, između poreznih obveznika i poreznih uprava, te nakon toga razmijeniti e, između nadležnih e, poreznih uprava. Dakle, vjerujemo da to ide u dobrom smjeru. E, što se sadrža tiče, čuli smo nekoliko više komentara, ja ću reagirati samo na tri. Prijedlog komisije temelji se na preporuci koja dolazi od OECD-a, BEPS aktivnost 13 i mi smo transponirali zapravo tekst koji se ondje raspravljao sa jasnim ciljem ne da se stvara dodatni zasebni e, sloj gdje multinacionalne kompanije moraju izvješćivati po samim zemljama, već je ovaj prijedlog vrlo jasnim učinio činjenicu da europske ili neeuropske multinacionalne kompanije sa aktivnostima na unutarnjem tržištu bi trebale poštivati jednaka pravila kao i drugi. I to je još nešto što je sačuvano u kompromisnom tekstu. Dakle, što se obuhvata i sadržaja informacija koje se pružaju tiče i učestalosti i e, trenutaka razmjene, DAC 4 je u skladu sa preporukama OECD-a. To je ono što je važan element bio. Uloga komisije a ona je već u određenoj mjeri definirana u eh, DAC, uredbi administrativnoj suradnji i komisija će u ovom slučaju zaprimati sve nužne informacije za nadziranje funkcioniranja te direktive. Države članice obvezne su na godišnjoj razini pružiti komisiji informacije koje se bave time da li postoje kakve prepreke, postoje li kakva područja gdje se treba poboljšati funkcioniranje i komisija će to sve analizirati. Uz DAK 4 komisija treba dobivati informacije država članica o multinacionalnim kompanijama koje odbijaju pružati te informacije. To vjerujemo da je još jedan važan element kako bismo se pobrinuli da ova razmjena doista i zaživi u praksi. Treće, pitanje da li bi pristup ovim informacijama trebali imati neke treće organizacije ili dionici je po nama zasebno pitanje na kojem se trenutno radi. U više navrata smo potvrdili da komisija radi na utjecaju, studiju utjecaja, da je pravni prijedlog također u tijeku, takozvani javni CBCR. I jednom kada se to usvoji, zapravo će svi dionici imati pristup ovakvom obliku informacija, a to će riješiti cijeli niz pitanja koja smo danas čuli o tome da li bi komisija trebala biti uključena u razmjenu izvješća e, po zemljama ili ne. Tu bih stao, zahvaljujem još jednom parlamentu na ovom izvješću i radujemo se nastavku konstruktivne suradnje. Hvala. Zahvaljujem komisiji izvjestiteljima riječ. Hvala vam. Zahvalio bih na ovoj raspravi svim govornicima, osobito izvjestiteljima u Sijeni na njihovom konstruktivnom doprinosu. Ovu raspravu mislim da mogu protumačiti tako da postoji šira podrška mjerama DAKI jer je sve jasnije da ne možemo učinkovito boriti se protiv agresivnog poreznog planiranja, izbjegavanja plaćanja poreza utaje ukoliko ne koristimo izvješćivanje po zemljama članicama, nacionalnim poreznim tijelima. To je prvo, a drugo, to neće biti moguće ako nećemo imati mehanizam za razbinu tih informacija između država članica. Dakle, to vjerujem da je važan zaključak, da postoji široka podrška takvim mjerama. Zahvalio bih se i svima koji su podržali našu inicijativu e, za izraziti nezadovoljstvo time što je vijeće usvojilo političku odluku prije nego što je svoje političko mišljenje dao parlament. Mislim da je to nešto što je važno ne samo iz postupovnih e, razloga, već i zbog toga, kao što je jedan govornik spomenuo, što se trebamo pobrinuti da postoji dosljednost, e, koherentnost našeg rada na cijelom tom poreznom paketu. Još jedno pitanje oko kojeg možda konsenzus nije toliko snažan, ali o čemu će se raspravljati još tijekom daljnjeg rada, sa izvjestiteljima u sjeni. E, jedno pitanje je javni pristup, pristup javnosti tim informacijama. Kao što smo čuli, već još uvijek čekamo studiju utjecaja komisije, tako da bih to pitanje odgodio za kasnije rasprave. A drugo iako je većina govornika podržala zamisla da bi komisija trebala biti sastavni dio e, ovog procesa i trebala imati pristup izvješćivanju po zemljama, e, čuli smo i neke koji se s time ne slažu. Jedino opravdanje toga da je komisija sastavni dio procesa je da doista komisija dobije stvarni instrument koji može provjeriti kako funkcionira provedba direktive i provjeriti koliko države članice doista ispunjavaju svoje obveze u pitanju razmjene informacija po državama članicama između sebe. Dakle, mislim da nema ništa loše u tome da je komisija sastavni dio tog procesa razmjene informacije, ali naravno otvoren sam za raspravu oko toga. Što se nekih drugih pitanja tiče, obuhvat direktive spomenut, u kojoj dakle mjeri trenutni predloženi prag 750 milijuna eura obrta da li on dovoljan da obuhvati sve multinacionalne kompanije. Čuli smo da bi taj prag trebao biti niži, možda i bi, no osnovni argument za ovaj iznos je da ostanemo dosljedni preporukama OECD-a i izvješću BEPS. To je već usvojeno u cijelom nizu zemalja i kako ne bismo dodatno opterećenje nametali ili određivali neke kategorije za poduzeća unutar Europske unije koji bi došli u nepogodan položaj naspram onima van Europe, mislim da bi bolje bilo zadržati taj standardni prag primjenjiv na sve zemlje kako unutar tako i van Europske unije. To bi bilo moje objašnjenje. Što se sankcija tiče, zanimljivo je svakako do koje mjere smo spremni kontrolirati i provoditi ovu direktivu. To je pitanje o kojem se još može raspravljati. Zanimljiv je prijedlog e, korištenja poreza po odbitku i to je mislim nešto o čemu još možemo raspravljati tijekom budućeg rada. Što se vremenskog okvira tiče, Podsjetio bih na to da bi direktivu trebalo transponirati u nacionalno zakonodavstvo do kraja ove godine, što je doista vrlo brz postupak A imamo i prijedlog da je rok za multinacionalna poduzeća za podnošenje ovih izvješća po zemlji nacionalnim poreznim tijelima 12 mjeseci nakon završetka fiskalne godine. Čuli smo da bi to moglo biti predugo, po meni moglo bi biti skraćeno možda, no opet vezani smo tu preporukama OECD-a. BEPS izvješće OECD-a predlaže 12 mjeseci i ponovno mi ne želimo uvoditi dodatni standard za istu grupaciju zemalja, tako da bismo se trebalo i držati onoga što već postoji. Čuli smo i neke druge komentare na koje trenutno nemamo spremne odgovore, no sretan sam što načelno postoji podrška općoj potrebi za takvim zakonodavstvom i radim se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Sve u smjeru postizanja kvalitetnog završnog rezultata. Hvala. Hvala vam. Što se tiče rokova, rok za podnošenje amandmana je 21.3. u pet popodne. Razmatranje amandmana 25. travnja 2016. godinu, glasanje u našem odboru 26. travnja, glasanje na plenarnoj u svibnju na prvoj plenarnoj sjednici. Sada prelazimo na točku broj 5 na dnevnom redu. Nadzor provedbe prava Unije. Godišnje izvješće za 2014. godinu. Tu se dakle radi o razmatranju nacrta mišljenja. Gospodina Ramon Tremosa je izvjestitelj za mišljenje. Izvolite, predam vam riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Bilo mi je vrlo drago izraditi ovaj nacrt mišljenja i nadam se da ćemo imati vrlo zanimljivu raspravu u idućih nekoliko tjedana o ovome. 2014. godine Europska komisija je zaprimila otprilike 4000 pritužbi e, veznih uz potencijalno kršenje europskog zakonodavstva. Španjolska je bila najveći među njima sa više od 500, zatim e, Italija odmah na drugom mjestu. Između 2010. i 2014. godine 3550 slučajeva kršenja je pokrenula kao istragu Europska komisija zbog eh, kašnjenja u transpoziciji od strane država članica u okvi, eh, što se tiče 439 direktiva. Osam država članica krši barem neko direktiva. Trebamo se zapitati je li doista europsko zakonodavstvo toliko neučinkovito pridržavaju se države članice ekonomskom i financijskom zakonodavstvu e, za kojih bi nam je bilo toliko mnogo napora potrebno u proteklih pet godina da to usvojimo. Stvarno se danas ta da kada se radi o ekonomskom i financijskom području samo Njemačka se pridržava svog europskog zakonodavstva. Austrija krši jednu direktivu, ali situacija sa ostalima je jako dramatična. Poljska 10 direktiva, Luksemburg 9, e, Slovenija i Španjolska 8 i tako dalje. Što više, 2014. godine samo 10 od 157 glavnih preporuka koje su iznesene državama članicama u okviru europskog semestra su u potpunosti provedene ili su pokazale značajni napredak, dakle samo 6% stopa uspješnosti. Čak postoje države članice poput Mađarske, Poljske ili Češke koje više slijede preporuke OECD-a nego preporuke Europske komisije. A moram vas podsjetiti da je OECD samo trust mozgova. Zbog toga s ovim izvećem mi pozivamo da se stanemo na kraj tom sustavu. Kada država članica sustavno krši europsko zakonodavstvo, a da pritom nema nikakvih posljedica. Ja pozivam Europsku komisiju da djeluje, da izbjegne to da države članice gledaju na europsko zakonodavstvo kao nešto iz čega se može po izboru, e, što se može po izboru poštivati ili ne. Dragi kolege, zašto smo tako napuno radili u protekle nekoliko godina kako bismo jačali naša pravila o gospodarskom upravljanju? Ako nakon toga Europska komisija se ne usudi iskoristiti svoje ovlasti kada države članice poput Španjolske ili Francuske se ne pridržavaju proračunskih ciljeva. Koji je, smisao da imamo sve više i više direktiva ako ove koje već imamo na snazi se sustavno krše? U slučaju Europskog sustava za zaštitu štenih pologa. Možemo li doista ići naprijed s time kada i dalje deset država članica odbijaju e, poštivati trenutnu direktivu? u slučaju bankovne sanacije? Možemo li imati povjerenje u naš bankovni sustav ako se šest država članica ne pridržavaju direktive koje se tiče Bejlina, a Italija dovodi u pitanje taj sustav e, već e, pri prvom slučaju kada se treba primijeniti. Građani postaju sve više euroskeptičniji kada države poput Španjolske krše zakonodavstvo o kasnom plaćanju i to čine svi, sve političke stranke. U slučaju Španjolske više od jedna milijarda radnih mjesta je izgubljena prema Španjolskoj udruzi upravo zbog kašenja u plaćanju. I to zato što se ne poštuju propisi o, o plaćanju u plaćanju. Ako Europska komisija ne reagira, onda se izlažemo riziku da ćemo Europsku uniju pretvoriti u veliki trust mozgova. Već sada je upravljanje kriznim situacijama nešto što je u određenoj mjeri izvan naše kontrole. Ne bismo trebali još više podrivati naše zakonodavstvo. Mislim da, nam, da nam je potrebno više uredba, a manje direktiva i trebaju nam sankcije za one države članice koje se ne pridržavaju u europskom zakonodavstvu, prije svega u bankovnom sektoru. Ovaj parlament mora stvarno kontrolirati provedbu vlastitih zakona. Ako želimo ostati vjerodostojni, E, igrač pri izradi budućnosti Europske unije. U tom smislu nam treba jedno posebno tijelo za e, ovo i za nadzor proračuna, možda unutar odbora AFKO ili odbora Juri, meni je svejedno, ali ovo kršenje europskog zakonodavstva trebamo e, s političke strane riješiti. Mislim da je gotovo sa tehnokratskim pristupom Europske komisije. Ili ćemo povećati političku legitimnost Europske komisije tako što ćemo izravno izabrati predsjednika sljedeće Europske komisije ili moramo priznati da ako predajemo ovlasti Europske komisije da je to potpunosti besmisleno jer nemaju dovoljno e, političke legitimnosti kako bi zatim primjenjivali ta pravila i svoje ovlasti. Hvala vam i veselim se vašim primjedbama. Uh, Hvala vam lijepa parlamentarni izbori mogu dati veliku legitimnost. E, ne radi se tu izomnom imenovanju, ali eto, to nije dovoljno po mom mišljenju. A sada gospodin Zalbor u ime Pučana. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, ja govorim u ime izvjestitelja u Sjeni gospodina Markinčela iz redu vpp e a p-a, koji danas ne može ovdje biti prisutan, pa ću pročitati ono što on predlaže. Kao prvo mi pozdravljamo mišljenje gospodina Temose. Mi smatramo da pravilna provedba trenutnog zakonodavstva je upravo ključ ovoga. Mi se slažemo s izvjestiteljem vezano uz ono što kaže o gospodarskom upravljanju. S druge strane, mi se ne slažemo s time da se spominju posebne, poimenično, dakle, države u ovom izvješću. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala vam. U ime socijalista i demokrata gospodin Frunzulika. Hvala vam gospodine predsjedniče, drage kolege, dame i gospodo. Kao prvo bih htio zahvaliti izvjestitelju na mišljenju. U ovom mišljenju postoji mnogo aspekata koji iznio naš gospodin Tremoza, s kojima se slažem, prije svega kada sad je u činjenici da je primjena europskog zakonodavstva u svim državama članicama od ključne važnosti za postizanje jake, robustne unije kao što stoji u našim ugovorima. Isto tako, dame i gospodo, želim još jednom naglasiti da i povelja o temeljnim pravima Europske unije ima jednaku pravnu snagu kao i ugovori. No, postoje neke točke gdje bismo mi rado vidjeli neke izmjene. Što se tiče stavka broj 3 primjerice, tu želim naglasiti da manjak e, u provedbi direktive o kasnom plaćanju u 11 država članica posebice je povezano i sa stanjem s javnim financijama zbog posljedica ekonomske krize. Istodobno postoje i druge direktive koje još uvijek nisu pretočena u nacionalno zakonodavstvo i vrlo je važno spomenuti i direktivu o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i potencijalni nadzor nad kreditnim institucijama te investicijskih tvrtki. Tu imamo direktivu o zahtjevima za proračunske okvire države članice i direktivu o pravima potrošača. Što se tiče stavka broj 4, nadalje ja smatram da je nepotpunjeno stanje eurozone ono što je dovelo do tako teške situacije u Europskoj uniji. A isto tako i preveliko stavljanje naglasaka na određenu vrstu politika. Iz tih razloga je Europska unija razvila europski semestar za koordinaciju gospodarstva i za nadzor nad bankama. Pakt e, o stabilnosti i rastu bi također trebalo bolje primjenjivati, posebice tako što bi se koristila fleksibilnost u potpunosti. Naravno, posao nije završen, moramo još i nadalje produbiti ekonomsku monetarnu uniju i dovršiti bankovnu uniju. To je sada još u tijeku. Mi se slažemo da je uredba o bankama važna, da je regulativa općenito o bankovnom sektoru važna i drago mi je što ste uključili europski semestar u sustav za zaštitu štenih pologa, ali po nama je provedba nacionalnih sustava za zaštitu štenih e, pologa i usvajanje ISDS-a nešto što nije proturječno. Osim toga želim naglasiti da je važno da postoji transparentnost e, za Europsku komisiju kada se radi o pristupu e, informacijama o poštivanju europskog zakonodavstva. I na posljedku želim još jednom zahvaliti izvjestitelju. Veselim se danoj suradnji s njim i sa drugim izvjestiteljem u sjeni. Hvala. Hvala vam. Ne vidim Kej? A, da. Sander. Ispričavam se. Hvala vam gospodine predsjedniče Kej? ne može biti ovdje, pa me je zamolila da kažem nekoliko riječi u njeno ime. Kaj bih htjela zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom radu na nacrtu mišljenja. Ona se slaže s time da treba naglasiti posebne slučajeve e, kada se zakonodavstvo o financijskim uslugama u državnom članicama ne primjenjuje, da je to vrlo važno kao što ste i vi sami spomenuli u vašem uvodu, Ramone. Ona je rekla da je šokirajuće bilo zapravo tijekom rada na MIFID-u 2 otkriti da neke države članice još uvijek nisu u potpunosti proveli ni MIFID 1 i nada se da će rad na ovom izvješću poboljšati sveukupnu provedbu. No, ok, susjeća sa nekim državama članicama koje kasne u primjedbi direktiva kada e, smo imali nerealistične, vrlo brze rokove na jednom sastanku sa lingvističkim pravnicima vezano uz direktivu o pokazateljima je zapravo čula da predstavnici vijeća da su priznali da su vremenski rokovi bili preambiciozni, ali da će se moći to ubrzo zakrpati. Mi govorimo puno o boljem donošenju propisa ovom domu, a ovo nije primjer boljeg donošenja propisa. Brza rješenja bi se trebalo koristiti samo u hitnim slučajevima u iznimkama ne bi trebali biti sastavni dio običajnog zakonodavnog postupka. U svojim amandmanima stoga ona misli doprinijeti tome, ali isto tako želi dati veću ulogu e, tijelima ESA kako bi Europskoj komisiji bolje penjeli e, aktivnosti vezano uz e, preglede kada možda ustvrde neke nedostatke u nekim područjima na kojima se može raditi. Mislim da je to u onima što si i što ste i vi također namjeravali učiniti, gospodine izvjestitelju. I zadnja preporuka u nacrtu mišljenja izvjestitelja e, na koju bi htjela shvatiti pažnju je možda jedan prijedlog da imamo jedan pododbor unutar AFKOA s kojim bi se pratila provedba europskog zakonodavstva. Po njenom mišljenju je to nešto što, u čemu još treba razmisliti zbog toga što je ovaj problem jako složen i vezano uz uredbe i direktive i u odboru Eko na kojima radimo. Mi nismo sigurni kako bi pod odbor jednog odbora koji nije izravno povezan s time uspio e, svratiti dostatnu pozornost ovim temama, prije svega što postoji nadležnosti odbora Juri u tom smislu i stoga bi na posljedku mogli imati duplikacije našeg rada umjesto poboljšanje. I jedan možda bolji način, to je jedan prijedlog, bi bilo da imamo sustav gdje e, tražimo da nas Europska komisija redovito izvještava o ovome u odboru Ekon ili u nekom drugom nadležnom odboru kada se radi o posebnim e, dosijema koji su trenutno u fazi provedbe kako bismo mogli vidjeti kako bi mogli imati jedan javni, jednu javnu platformu za raspravu. To je jedan prijedlog. I na posljedku Kej kaže da se jako veseli radu na ovom dosjeu i daljnjim raspravama. Hvala. Uh, ne vidim MathCarty. Neki drugi zastupnici ne. Mihael Raimon. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja naravno zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu. Ovo je dokument s kojim možemo raditi. Jedno bi bilo važno za mene u ovom mišljenju, naime tu se malo implicitno govori o tome da je samo provedba europskog zakonodavstva i nedostatna provedba i kršenje europskog zakonodavstva nešto što je glavno u našoj politici a mi vidimo da je zapravo samo pravilna primjena europskog zakonodavstva nešto što nas samo po sebi ne bi izbavilo iz krize bez pravih politika. Kada bi se mogle malo formulacije promijeniti u tom smislu da ne dajemo bjanko ček za ovu kriznu politiku koju smo vodili u proteklih pet godina, to bi nama bilo važno. Mi se zalažemo za procikličnu politiku ulaganja i rado bismo vidjeli neutralniju formulaciju. To bi za nas bilo važno za nastavak e, pregovora. Važno bi nam isto tako bilo reći da kada se radi o slučajima kršenja europskog zakonodavstva da postoje i neki slučajevi gdje su se davali subvencije e, za oporezivanje i za e, carinu. To je zapravo četvrto najvažnije pitanje. Mi želimo biti aktivni, želimo da Europska komisija to snažno izbliza prati a što se tiče posljednjih tri točaka u mišljenju vezno uz dodatni pododbor, tu bih ja rado čuo još neke druge argumente o tome u daljnjim krugovima pregovora i rado bih o tome onda kasnije još jednom otvoreno raspravljao. Hvala. Hvala. Nitko drugi se nije javio za riječ pri spontanom javljanju za riječ i stoga vraćam sada riječ izvjestitelju. Hvala vam lijepa. Samo nekoliko komentara o onome što smo čuli. Kao prvo, izvjestitelj u sjeni iz Edova Pučana, dragi Pablo. Mislim da se ne trebamo bojati toga da imenujemo države. Za ovo izvješće smo pogledali internetsku stranicu Europske komisije, gdje imamo popis država članica koje se ne pridržavaju europskom zakonodavstvu. Dakle, bilo koji građanin može otići na internetsku stranicu komisije i zatim e, dobiti uvid u tu informaciju. To je javna informacija. Sjećam se istih bojazni prije tri godine kada sam e, bio izvjestitelj za izvješće o tržišnom natjecanju. Tada smo prvi put naveli Google kao poduzeće sa jasnim e, kartelskim ponašanjem. Nakon vrlo zanimljivih rasprava, 600 zastupnika je krajem 2014. godine glasalo za tekst o tržišnom natjecanju gdje smo pozvali Europsku komisiju da istraži moguće kartelsko ponašanje poduzeća Google. Dakle, prvi put smo prekršili taj konsenzus koji smo tada imali implicitno da se ne bi trebalo imenovati nikakve države, nikakve države članice, nikakva posebna poduzeća u našim tekstovima zato što je to politički nekorektno. No, dragi kolege, sada je došao trenutak zato jer nas građani traže da govorimo izričito o tome i mislim da treba razmisliti o sljedećim koracima u europskoj integraciji. Mislim, ako ne riješimo ta ključna pitanja, onda ne možemo nastaviti. Ne možemo nastaviti na tom putu ujedinjeni kao Unija ako imamo različitosti u ponašanjima država članica. Primjerice Danska ima najbolje težište rada na svijetu, a neke države članice na jugu Europe imaju naj gora tržišta rada u razvijenom svijetu. Moramo ponovno postići konvergenciju zahvaljujući najboljim praksama. Po mom mišljenju Europska unija ne mora biti samo unija transfera, to mora biti unija najboljih praksi, gdje najbolja država članica iznosi svoje zakonodavstvo za različita područja, pokazuje i dijeli isto sa drugim državama članicama u okviru razmjene najboljih praksi. Mislim da je to vrlo važni korak stoga, dakle da zaustavimo ovakvo ponašanje koje smo imali prilike vidjeti. I tu u ovom papiru tražimo jedan zakonodavni sustav koji bi bio transparentniji. Naravno, ja vam to predlažem, vi ćete na kraju odlučiti glasanjem jeste li za to ili ne, ali evo ja se sjećam onoga što je Pablo rekao, dakle, da ne, možda ne bi trebali koristiti imena država članica u ovom tekstu. Mislim, to je isto što smo imali kao bojazan prije tri godine u izvješću o tržišnom natjecanju. I podsjećam vas da u zadnja tri izvješća o tržišnom natjecanju smo uključili ime Google u taj tekst i da je to s velikom većinom podupio, poduprao ovaj dom. Što se tiče e, socijaldemokratskog izvjestitelja, naravno kasna plaćanja su vrlo važna. Prije tri godine smo dobili direktivu u ovom domu. Uredba je usvojena prije godinu dana u ovom domu. I kao što znate, temelj gospodarskog sustava je upravo direktiva o kasnom plaćanju, kao što su Amerikanci rekli. Biznis je završen i zaključen samo kada se novac isplati. I isto tako sin jednog jako poznatog ekonomista imao prilike čuti od svog oca da kada se govori o zapadnoj civilizaciji da se onda treba govoriti zapravo o zapadnoj civilizaciji samo ako se svi ugovori ispoštuju, ako se svi računi podmire. Ako se to ne, ne naučini, onda se ne može ništa izgraditi. I stoga ja jako insistiram na ovome jučer u jednim važnim španskim novinama pod nazivom Expansion je objavljena jedna vrlo važna informacija. Tu se najme zatražilo da Europska komisija iznese sankciju e, prema španjolskoj vlasti upravo zbog te nedostatne primjedbe ove direktive o kaznom plaćanju. Sandra Lunes i moj kolega Raymond iz Zelenih što se vas tiče. Možda je bilo nerealističnih vremenskih rokova za primjenu svih regulativa iz bankovne unije, vjerojatno je tome tako, ali građani nemaju tu informaciju. I stoga idući put kada krenemo u jednu veliku regulativu, onda bismo trebali biti realističniji isto tako ne želim stvoriti pod odbor kako bih stvorio dodatnu birokraciju. To je ideja koju je moj e, suradnik Sari iznio. Možda bilo moguće stvoriti pod odbor samo kako bismo dodatno naglasili ovu vrlo važnu točku. Naravno, ja sam spreman na raspravu, želim čuti vaša mišljenja, možda se to neće ostvariti jer nije lako osnovati pod odbor u našem domu, ali to je način da kažemo našim građanima da nećemo više tolerirati postupanje business as usual. Hvala vam lijepa, veselim se suradnji s vama idućih nekoliko tjedana i nadam se da ćemo postići veliki konsenzus o ovom vrlo važnom mišljenju. Hvala. Hvala lijepa. Rok za ulaganje amandmana je 22. ožujka u podne. Razmatranja amandmana je 19. travnja. Glasovanje 25. ili 26. travnja. Glasovanje u odboru Juri 24. svibnja. Prelazimo sada na točku osmu dnevnog reda, a to je zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u vezi s trajanjem obveze poštivanja najniže standardne stope. Petar Simon je izvjestitelj. Hvala vam lijepa, gospodine eh, predsjedniče. Danas ćemo glasovati o mom izvješću o eh, produljenju eh, stope za PDV na minimalno 15% do 2017. godine. Radi se tu o izmjeni direktive o PDV-u to je direktiva vijeća i zbog toga zahtjeva samo konzultaciju s Europskim parlamentom. Pravilo da e, stopa PDV-a u državnom članicama mora iznositi barem 15% e, vrijedi od 1993. godine i već je čak pet puta produljena. Cilj je taj da imamo minimalnu standardnu stopu PDV-a kako ne bi imali jako veliku razliku u PDV-u kojeg bi onda na unutarnjem tržištu Europske unije sa velikim prekograničnom, sa velikom prekograničnom trgovinom iskrivljavalo tržišno natjecanje. Zapravo je ta direktiva bila smatrana na početku samo prijevremenom direktivom, budući da nije bilo drugih e, slučajeva harmonizacije PDV-a, ali se, smo se nadali da ćemo imati konačni, konačno rješenje. Nažalost, kao što znamo, to se nije još dogodilo, ali ipak možemo reći da je pozitivno da s akcijskim planom Europske komisije E, koji će se objaviti 23. ožujka, dakle sljedeću srijedu, da se s time pokušava postići e, idući korak da dakle, Europska komisija konačno uvede krajni sustav za PDV. Ovdje se posebno postavlja pitanje učinkovitosti borbe protiv e, prijevare putem PDV-a, a to je tema kojeg upravo sada imamo na našem stolu, imamo i izvješće odbora Ekon na na koji se time bavi. A što se tiče ove minimalne standardne stope PDV-a i tu Europska komisija pomoću tog akcijskog plana želi ponovno otvoriti raspravu o tome u idućih nekoliko mjeseci se želi jasno pokazati jesu li države članice za to da se u načelu zadrži minimalna stopa PDV-a ili žele fleksibilni sustav gdje ne bismo imali minimalnu poreznu stopu PDV-a. Budući da se ta, odvija ta rasprava i budući da će se to sada ubrzo e, doista aktivirati, je bitno znati da ovo glasanje danas o produljenju minimalne stope će vidjeti tek za iduće dvije godine. No, kritično je to što je Europska komisija vrlo kasno predložila to produljenje minimalne stope, tako da će se to sada retroaktivno primjenjivati od 1.1.2016. godine. Kao što je kolegica Eva Paunova i kao što je rekao kolega Werner Langen, to nije čist postupak nema bolji način da to kažem, to jednostavno je tako. Ipak bismo trebali unutoč tome danas pozitivno reagirati na prijedlog Europske komisije. No, mislim da želimo isto tako jasno naznačiti da mi kao Europski parlament tražimo e, mnogo bolje planiranje unapred od Europske komisije. Thank you. Uh, Eva Paunova. Hvala Eva Paunova iz Pučana. Hvala gospodine predsjedniče i zahvaljujem izvjestitelju. Kao što ste već obavješteni i zato razpravljamo o amandmanima, mi smo protiv pojednostavljenog postupka i zbog toga smo tražili otvaranje ovog predmeta i da se ovaj prijedlog otvori za ulaganje amandmana. Naime, komisija je kasno uložila amandman na direktivu, odnosno sadašnji postupak vrijedio je do 31.12. prošle godine i to znači da u, prošlosti zapravo nismo imali više od dva mjeseca zakonodavstvo o minimalnom pragu za PDV i zbog toga smo predložili ovaj amandman zato jer smatramo da Europski parlament treba pozvati komisiju na odgovornost. Uložili smo dva amandmana i ja bih e, htjela također moliti vas da ih podržite. Prvi amandman, kao što je rekao izvjestitelj, kaže da žalimo što je komisija kasnila s prijedlogom, što znači da će se PDV retroaktivno primjenjivati i već smo u amandmanu objasnili razloge zašto to naglašavamo. Naime, trebamo se uskladiti sa zakonodavstvom i izvjeći bilo kakve propuste u provedbi odredaba i u drugom amandmanu tražimo e, produljenje e, koje bi bilo drušije od predložene dvije godine. Istina da je komisija predložila uspostavu novog PDV sustava do 2018. godine, ali smatramo da trebamo imati primjenjive odredbe za dulje razdoblje u slučaju da dođe do kašnjenja sa provedbom novog zakonodavstva i kao što vjerojatno znate plate. Predviđa se da će se akcijski plan o PDV-u zapravo usvojiti kasnije nego što je to bilo izvorno predviđeno odnosno ovog tjedna. Treba također e, modernizirati zakonodavstvo kako bi se izbjegao jaz u plaćanju PDV-a što iznosi sada više od 170 milijardi eura i također e, treba odraziti inovativne poslovne modele i tehnološki napredak u današnjem digitalnom okruženju. No za sada ipak trebamo biti oprezni i pobrinuti se da važeći zakoni upravljaju i stopama PDV-a. Hvala vam. Um, e Govornik u ime EKR-a. Hvala gospodine predsjedniče. Da, ja sam izvjestitelj u Sjeni za ovaj predmet i mogu vas izvijestiti sa posljednjeg sastanka da je komisija iznijela namjeru da će predložiti plan i Nadam se da će to uskoro doći. Dakle, sada mogu samo reći da sam e, pozorno pročitao amandmane Pučana i podržavam ih. To je izvrsna prilagodba s kojom se možemo složiti. Hvala. Thank you. Now, Hvala, ima Hvala, gospodine predsjedniče. Čitava izmjena stope PDV-a treba se pozorno razmotriti u okviru nadolazećeg akcijskog plana komisije. Mislim da je preuranjeno sada produljivati trajanje najniže stope PDV-a. Mi u svakom slučaju podržavamo amandman broj 1 Pučana u kojem stoji da se žali što je komisija predložila produljenje minimalne stope PDV-a i na više nego što je bilo predviđeno. Hvala. Mariza Matijas iz Goja. Nema je. Želi li se tko javiti za riječ u ime GUA? Gospodin Urtason? Ne. U redu. Komisija? Ne želi uzeti riječ? U redu, vraćam riječ izvjestitelju. Poštovani kolege, hvala na ovim informacijama. Mislim da smo svi upoznati sa međusobnim stajalištima i uvažavam i prijedlog Pučana. Dakle, imamo i argumente u korist dvije godine i pet godina za i protiv. Mi moramo biti ambiciozni. Ja kao izvjestitelj smatram da ako nam komisija dostavi određeni plan sa rokovima koji će nam omogućiti donošenje određenog rješenja, onda Mm, mislim da ćemo uspjeti i provesti svoje namjere u djelo. Mi razumijemo da e, tražite veću sigurnost u planiranju, ali mm. ipak e, želim e, podržati svoj prijedlog u način tome. Thank you. Can we vote directly? Hvala. Mislim da možemo odmah prijeći na glasovanje. Kolege, za e, dvije minute počet ćemo s glasovanjem. Molim vas e, da stavite svoje glasačke kartice u uređaje.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 Zatvaram. is closed. Zatvoram. Odbija se. amandman za. Protiv. Suzdržani provjerit ćemo jer nije bilo jasno. Favore, Antonio. Vote is closed. Usvaja se. Sedam za. Protiv. Suzdržani odbija se. Osam za. Protiv. Suzdržani odbija se. Tek sa izmjenama i dopunama, poimenično otvoran glasovanje. Vote is closed. 37 za, 5 protiv, 4 suzdržana. Dakle, glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji, poimenično otvoran glasovanje.

sljedeći sastanak 22. ožujka u 9 sati ujutro. Hvala svima i sastanak je završen.